Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Relazione... Prelazimo na obrazloženje glasovanja. Izvješće Markus Ferbera. Tržišta financijskih instrumentata Gospodin Polčak ima riječ, jednu minutu, izvolite. Tuto spravu ja sam i podpožil, jedná se o finančni instrument. Što se tiče ovog izvješća, ja sam ga podržao. Radi se o financijskim instrumentima i e, tržišnom poslovanju. Pričekao bih malo ako je moguće. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Htio sam reći da sam glasovao za izvješće gospodina Ferbera, izvješće koje se bavi sa financijskim instrumentima. Za mene je važno da Europska unija i dalje e, unutarnje tržište održava učinkovitim, neovisno o činjenici E, podižu li države članice nove prepreke za to ili ne. Ja sam siguran da će Europska unija provesti reviziju financijskih instrumenata na tržištima. Hvala vam. E, la parola sempre Izvolite, gospodine Polčak, imate riječ. Isto tako jedna minuta. Hvala vam lijepa. Htio sam se javiti vezano uz drugo izvješće gospodina febera i to izvješće sam podržao. Neću ponavljati ono što sam rekao, već dakle, slično je kao i kod prethodne točke. U redu, gospođa Makove, sljedeće, izvolite, imate jednu minutu. Hvala vam lijepa. S ovim imamo sada direktivu i uredbu Europske unije kojima se daje odobrenje za ulagačke fondove, s time se uređuje taj okvir, a isto tako tu imamo i obveze vezano uz izveštavanje. Važno je da spriječimo zlouporabu na tržištu. Bez tih novih propisa nećemo moći postići transparentnost i to je zbog toga važno jer time stvaramo i pravnu sigurnost. a ne da još više odgodimo provedbu ove direktive. Radi se na kraju krajeva o transparentnosti, o učinkovitosti i o sprečavanju zlouporabe. Hvala vam lijepa. Onda nastavljamo sa izvješćem gospođe Hojbuh. Gospodin Maulu ima riječ. Na jednu minutu, izvolite. Credo provvedimento Vjerujem da je ovo korak u pravom smjeru. Dakle, ovaj savez za sigurnost opskrbe hranom i ishranu radi se i u državoj poljoprivredi ovdje, a to je zapravo ono što bi trebalo biti cilj Europske unije. Mi imamo naše specifične proizvode, prije svega na ovom području. To je doista jedna velika, jaka točka Europske unije. Hvala vam na gospođa Megines, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Ja podržavam izvješće posebice tamo gdje se traže od država da se uspostave međunarodne obvezujuće mjere protiv otimanja zemlje. I želim reći da je vrlo važno da je poljoprivreda sada stavljena e, na visoku razinu prioriteta u okviru razvojne politike. To su pitanja koje su usko vezane uz razvojnu politiku i to pozdravljam. Mislim da postoje e, određena pitanja oko toga koje tehnologije bi državu razvoju trebale ili ne trebale koristiti. Mislim da bi one trebale biti te koje trebaju donijeti same odluku o tome, a ne da ih mi ograničavamo u tome da iskorištavaju bilo koje tehnologije i u to uključujem i tehnologije za raspod i udgoj. Trebamo ohrabriti poljoprivrednike i dati im znanje e, kako da uzgajaju sami hranu, kako bi imali sigurnost opskrbe hranom i pravilnu ishranu. Hvala vam, gospođa Makove, na minutu, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Jednika velika organizacija NASFN e, koju financiraju države i skupine G8 mogla bi podjarmiti poljoprivrednike na području Afrike, a i svugdje tamo gdje je poljoprivreda zastarjela i gdje se ne dodatno ne financira te gdje nije konkurentna. Želimo da ti poljoprivrednici ne žive više u siromaštvu i želimo zaštititi radna mjesta u Africi i dati poljoprivrednicima u Africi mogućnost da se bave poljoprivredom uz korektne cijene. Ja želim zamoliti države skupine G8 da ne podupiru genetski modificirane organizme i da više podrže poljoprivrednike koji se nalaze u tim zemljama različiti partneri bi također trebali poduprijeti i e, ruralno, ruralnu ekonomiju i pravednu raspodjelu resursi. Hvala vam. Gospodine Kelly, imate jednu minutu. Hvala vam. Ja sam e, isto tako dobrovoljno radio prije nekoliko godina u Malaviju i vidio sam siromaštvo koje tamo vlada i e, ja pozdravljam stoga ovo izvješće i pozdravljam to što su pučani glasali za to. Izuzetno je važno poduprijeti obiteljska poljoprivredna gospodarstva i lokalnu poljoprivredu kako bismo poduprijeli državu razvoju. Irska počiva e, na poljoprivredi u svojoj ekonomiji i stoga podržavam e, ovo čime tražimo da se podupru poljoprivrednici u zemljama subsaharske Afrike. Isto tako trebamo podržati i lokalnu lokalno gospodarstvo, uključujući i male poljoprivrednike, obiteljske poljoprivredne, poljoprivrednike, a zajedno i sa velikim komercijalnim poljoprivrednicima. Tu se radi o tome da bismo trebali smanjiti s time siromaštvo i e, nedostatnu ishranu na području subsaharske Afrike. Hvala vam. Hvala vam gospodine Kelly. je Stolojan. Tu predajem riječ gospođi Makove na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam lijepa. Lažne računovodstvene provjere e, u tvrtkama ugrožavaju sigurnost čitave države. Zbog toga su nam potrebni računovostni standardi koji će biti međunarodno priznati i koji će se na jednak način primjenjivati u svim državama. Potrebna su nam jasna i jednostavna pravila koje lako možemo provesti i koje lako možemo i provjeriti. Ti standardi postoje, a postoje i vijeće koje se bavi izradom međunarodnih računovodstvenih standarda. E, Europska unija je najveći doprinositelj e, radu tog vijeća sa 14% ukupnih sredstava i mi ovdje u Europskom parlamentu moramo isto tako redovito provjeravati te računovodstvene standarde, to jest ih revidirati. Hvala vam lijepa. Zatim izvješće gospodina Van Ordena. Gospodin Pošpišil, izvolite. Da, on je bio na popisu, ali nije tu. Onda nastavljamo sa gospođom Makovej na jednu minutu. Pojava terorističkih skupina u Somaliji i Nigeriji i na području Sahela dovelo je do promjene sigurnosnog ozračja u tom području. Države članice sa 2 milijarde eura doprinose Eh, financiranju instrumenta za poticanje mira u Africi i zbog toga smo mi zapravo glavni financijski čimbenik za mirovne misije Ujedinih naroda. Ali kod tih misija Europska unija ne vlada potpuna transparentnost, mi ne znamo točno što se događa sa tim novcem. Instrument za očuvanje mira je nešto što mi financiramo, ali taj instrument nije održiv, ne kontrolira se i ne znamo zapravo što se s time čini i kakve posljedice toga mogu biti. Mi dakle želimo više transparentnosti i želimo transparentnije polaganje računa. Isto tako bi Afrička unija trebala preuzeti veću odgovornost za sigurnost na području Afrike. Hvala vam. Hvala gospodin Kjeli. Na jednu minutu izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče opet. Ja sam bez problema podržao ovo izvješće zajedno sa mom klubom zastupnika. Dakle, što se tiče operacije za potporu mira suradnje Europske unije s Ujedinim narodima i Afričkom unijom, tu se prije svega usredotočujemo na doprinos Europske unije. Ovo izvješće naglašava da su jedini narodi glavni jamac za međunarodnog mira sa više od 20.000 osoba koje su razmještene diljem svijeta. Velik većina njih e, sudjeluje u misijama za održavanje mira na području Afrike. Imamo e, instrumente za održavanje mira u Africi, pomoću kojeg djelujemo. Tu već naglasak stavljamo na strategije za izlazak iz država, za prekogranični odnos među tim državama, za e, ciljani pristup. Ovo izveće smatra da je taj instrument vrlo važan za stvaranje većeg partnerstva između Europske unije i Afričke unije u budućnosti. Hvala vam. Hvala vam gospodine Kelly. Izvješće gospodina Čezaka. Gospođa Megine se javila, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče, mogu biti vrlo kratke reći da u ime odbora za poljoprivredu mi pozdravljamo veliku podršku koja je iskazana ovom izvješću. Mi smo se oživjeli sa kolegama iz odbora IMKO na tome i to jasno naglašava da je dakle sveukupno preko 600 zastupnika u ovom domu uvjereni da su nam potrebne e, veća pravila protiv nepoštenih trgovačkih praksi u opskom lancu. Mislim da je to snažna poruka upućena komisiji i svim onima koji sudjeluju u tom lancu opskrbe hranom vezano uz ove zabrinutosti koje imamo. Nitko od nas nema idealno rješenje, ali svi smo identificirali probleme koje postoje, bilo da sad je one teže u odnosu moću između onih koji se nalaze na jednom kraju lanca opskrbe hranom i proizvođačima s druge strane. S ovom izvješćem, kao što sam rekla, da šiljemo jasnu poruku da je potrebno dalje djelovanje i nadam se da će Europska komisija nas čuti i da će reagirati. Hvala vam. Gospođo Meginac, gospodin Maulu. On je zatražio ali nije ovdje. Prelazimo na gospođu Lopez Bermejo. Na jednu minutu, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. U izvješću o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom je vrlo važno zaštititi e, stočare i poljoprivrednike e, protiv špekulacije na tom području. Cijene su vrlo nestabilne, a primanja poljoprivrednika su u padu. E, poljoprivredno-prehrambeni sektor predstavlja veliku prijetnju. A sve se to odvija i u velikoj mjeri u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Pomoću deregulacije na razini Europske unije i pomoću liberalizacije svjetskog tržišta pokušavaju se uvjeti života za poljoprivrednike. To je nešto što dovodi do stalne destabilizacije poljoprivrednih tržišta i što dovodi do velike neravnoteže između malih e, poljoprivrednih proizvođača i velikih e, lanaca dućana ili velikih e, prerađivača hrane. Samo ako se vratimo na zajedničku poljoprivrednu politiku sa e, pravednim uvjetima, samo onda ćemo moći naći rješenje za sve manje cijene na području prehrambenih proizvoda. Hvala. Gospodin Flonjehov, na jednu minutu, izvolite. Gospodine predsjedniče, nepoštene trgovačke prakse sprečavaju razvoj proizvodnje i opskrbe prehrambenim proizvodama Postoji niz problema koje smo među vremenu identificirali, a upravo ti problemi dovode do toga da se uništava jedan vrlo važni sektor. Te nepoštene trgovačke prakse prouzročuju veliku štetu za poljoprivrednike i dovode i do toga da mnoga poljoprivredna gospodarstva bankrutiraju. Zbog toga je izuzetno važno da se proizvođači sukladno uvjetima na tržištu uspiju naplatiti. To će dovesti do bolje poljoprivrede, do bolje opskrbe prehrambenim proizvodima na području Europske unije ja mislim da smo s time uspjeli predložiti prave mjere. Izvolite, gospodin Šogor, hvala vam lijepa. Ja se slažem s ovim izvješćem i vjerujem da treba dokinuti ove nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom i to pomoću zakonodavnih propisa. Na tržištu vlada velika manipulacija, e, veliki trgovci otežavaju život malim proizvođačima koji su izloženi na milost i nemilost. Mala i srednja poduzeća, mali proizvođači prehrambenih proizvoda su važan temelj proizvodnje hrane. Ne bismo trebali prepustiti da tržište vlada tim sustavom neobuzdano, već bi trebali regulirati to tržište. Za nas je najvažnije načelo da poštujemo interese potrošača i da imamo jednostavan i transparentan pristup hrani. Ovi propisi za sad još ne idu u tom smjeru i moramo ponovno uspostaviti težu. Hvala, gospođa Makova je sljedeća. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče nepoštene trgovačke prakse su veliki problem koji, koje trebamo prekinuti. Izvješće komisije iz siječnja 2016. godine potvrđuje činjenicu da se nepoštene trgovačke prakse javljaju e, na svim razinama lanca opskrbe hranom. E, vlada vlada neravnoteža između onih koji imaju moć i onih koji nemaju moć, a od toga najviše pate mali i srednja poduzeća i mali proizvođači a mali srednja poduzeća čine preko 90% <coughs> svih poduzeća u tom sektoru u EU i oni su, oni, to su upravo ona poduzeća koja su najranjivija. Ona stoga zapadaju u poteškoće i moguće da ne uspjevaju preživjeti. Oni ne mogu pokrenuti nove inicijative za svoj posao i ne mogu se razvijati primjerice ne mogu iskoristiti prekogranične pogodnosti poslovanja u Europskoj uniji. Dakle, to je protivno načelu slobodnog tržišta i na jedinstvenom tržištu bi se trebali osigurati da se ne događa ovakve nepoštene trgovačke prakse. Gospodin Kelly na jednu minutu. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Opet moram reći da sam zajedno s klubom zastupnika glasao, glasao za ovo izvješće. To je zanimljivo izvješće. Nepoštene trgovačke prakse. Ova riječ nepoštene je nešto što s čim se pitanju čega moramo djelovati. Moramo vidjeti kako na najprimjereni način možemo malo prodajnicima i poljoprivrednicima pružiti zaštitu protiv tih nepoštenih trgovačkih praksi. Tu se govori o učinkovitosti dobrovoljnih sustava poput inicijative o opskrbom lancu supply chain initiative e, i drugih čimbenika. Postavili su ono veliko pitanje trebamo li na razini Europske unije uskladiti zakonodavni pristup po država članica ili ne, a na posljedku su pučani i e, odbori odlučili da ćemo zadržati dobrovoljni sustav. Identifikacija nepoštenih trgovačkih praksi i rješavanje e, svih e, takvih praksi u Europskoj uniji je nešto čime se moramo baviti. Nadam se da će ovo izvješće dovesti do toga da se uspješno protiv toga borimo, ali mislim da još treba pričekati. Zahvaljujem zastupnica McIntyre nije ovdje, gospodin Malu nije ovdje, zastupnica McGinnista, da ima riječ. Ukazala bih na stavak 74. koji spominje analize temeljne na riziku te nezavisnim znanstvenim dokazima. Mislim da u ovom domu moramo razmotriti i raspraviti razliku između opasnosti i analize rizika što se traži u ovom izvješću. Međutim, želim podsjetiti kolege na 33. stavak gdje pozivamo komisiju da se pobrine da potrošači i poljoprivrednici budu dovoljno obrazovani vezano uz nove tehnike uzgoja kako bi imali otvorenu i informiranu javnu raspravu o ovim pitanjima. Mislim da bismo trebali raditi upravo na tome jer u prošlosti nismo imali informiranu javnu raspravu o cijelom nizu tehnologije što je dovelo do otpora i kada potpunog pregovaranja tome što ne želimo da se nastavi. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Nekov. Nekov, per un minuto, prego Momkil. Благодаря, господин председател. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja nisam podržao ovo izvješće. Zato što se tu nalazimo u pravnom vakumu očekujemo još odluku Europske komisije o genetski modificiranim organizmima. To znači da bi moglo doći do nesnoća i do krivih signala koje upućujemo građanima i nažalost to je e, rezultat ovog izvješća. Ja isto tako ne podržavam apel upućen komisiji da izradi znanstvene kriterije vezano uz e, opasnosti po pitanju uvođenja novih tehnologija i praksi. Poljoprivredni sektor nas sve obskrbljava. Moramo se brinuti o ljudima, o biljkama, o životinjama i o okolišu. U ovom izvješću se radi o rizicima, a to ne odgovara zakonodavnom okviru Europske unije. Traži se od nas da izradimo održiva rješenja u smislu okoliša i u smislu naših sugrađana. Hvala vam. Zastupnik Kelly, jedna minuta. Globalna potražnja za hranom povećava se i očekuje se da će porasti za 70% do 2050. Zdrava hrana, optimalna prehrana jedan je od najvećih izazova s kojim se danas svijet suočava, a tako i u budućnosti. Izazov e, zahtjevu sve većem na globalnoj razini također se suočava sa smanjem smanjem raspoloživosti hrane, nedostatku vode, struje i stvaranje i pojavljivanju novih zaraza, novih štetnika. To sve vrši veliki pritisak na poljoprivredni sektor i moramo se time na odgovarajući način pozabaviti. Nove tehnologije imaju potencijal da poljoprivreda postane produktivnija, održivija, i da poljoprivredni sektor nadiđe mnoge izazove. Važno je pobrinuti se da postoji snažan poljoprivredni sektor Europske unije i postoji cijeli niz inovativnih tehnologija koje treba upotrebiti u svim oblicima poljoprivrede. Irska poduzeća predvode u razvoju poljoprivredne tehnologije već cijeli niz godina kombinacija snažnog poljoprivrednog sektora i potpuno potpore dovela je do stvaranja mnogih novih inovativnih tehnologija. Hvala. Zahvaljujem. Sada izvješće u tema. Gospodin Maul nije prisutan. Zastupnica Torres Martinez, izvolite. Hvala vam. Europska poljoprivreda nije ugrožena zbog nedostatka inovacija, već zbog eh, slobodnih trgovinskih sporazuma koje se sklapa na trošak sviju. Mnogi eh, već znaju što se događa i naše poljoprivrednike se uništava. Dakle, Europa mora stvoriti potrebne preduvjete kako ljudi u ruralnim područjima mogu iskoristiti inovacije. Dakle, kada propastimo sve drugo, ništa nam neće moći pružiti bogatstvo poput planeta i ljudi koji na njemu rade kako bi tako nešto pružili. Kriza u poljoprivrednom sektoru vezana je uz naš e, model koji se temelji na gospodarskom rastu i koji se temelji na našem modelu života. Ukoliko ulažemo, počnemo ulagati suverenitet vezano uz autonomnu opskrbu hranom, moći ćemo e, omogućiti pristojnu budućnost kako za ljude, tako za zemlju. Gospodin Nekov. Poštovani gospodine predsjedniče, ja sam podržao ovo izvješće Uvjeren sam da održivo korištenje resursa u poljoprivredi je od ključnog značaja. Vrlo su važne mogućnosti i potencijali koje nam su na raspolaganju kako bismo poboljšali poljoprivredu. E, postoji jedan resurs koji se jako javlja u moru, koji se dobro može koristiti kao gnojivo to je nešto što nam daje mogućnost da se više bavimo biološkom poljoprivredom i to pozitivno djeluje na sastav tla. Apeliram na bugarsku vlast da stvori eh, odgovarajući okvir za korištenje tog sedimenta iz Srednog mora. To je dobro rješenje i to je isto tako i ulaganje za bolju poljoprivredu da se poljoprivreda i uključi, to je znanost da se uključi u realnu ekonomiju. Hvala. Zastupnica Koraca Bild. Hvala vam. Podržavam poziv Europskog parlamenta za modernizaciju europske poljoprivrede. Radi se o najboljem načinu da se postigne konkurentnost na globalnim tržištima. Također pozdravljam činjenicu što smo natrag na svoj dnevni red stavili od bačenu hranu, otpad od hrane Dakle, poljoprivreda je ne samo važna za prehranu sve većeg stanovništva, već je važno boriti se e, da zaštitimo ono što proizvodimo. Stotine tona hrane se svake godine gubi u Europi, a i otpad, odbacivanje hrane gospodarski, sociološki, etički neodrživo. E, naznačili smo da je krajnje vrijeme da počnemo ozbiljno na tome raditi i da preuzmemo vodstvo u radu, suradnji sa cjelokupnim eh, opskrbnim lancem. Svatko od nas mora preuzeti odgovornosti i promijeniti svoj stav i ponašanje prema hrani. Na europskoj razini trebamo ciljeve, potizanje razine informiranosti, razvoju nabavljenih praksi i razjašnjivanje eh, roka trajanja eh, namirnica. Za kraj ovo je pitanje, jedan zajednički izazov pred nama i ne smijemo to smatrati mogućnosti, već nužnošću. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Kelly za kraj. Izvalite. Hvala vam ponovno nisam imao poteškoća u glasanju, glasanju za ovo izvješće koje je poprilično slično prošlom izvješću o poljoprivredi. Dakle, radi se o održivoj poljoprivredi, tome kako inovacija može poboljšati gospodarske mogućnosti proizvođača. Gospodarski razvoj i drživa poljoproizvodnja nisu isključivi. Inovacija istraživanje imaju važnu ulogu u istraživanju oba cilja i to ostvarivanju bolje proizvodnosti. Mala i srednja poduzeća važan su sastavni dio europske poljoprivrede i važno je da istraživanje i inovacije u poljoprivredi do njih dopre. Ne radi se o samo visokoproduktivnim farmama koje su tu važne. Važno je isto tako uključiti i periferne i gorske regije Poljoprivredni proizvođači u tim oteženim područjima moraju profitirati od inovacije i istraživanja i poljoprivreda je vrlo važna u mojoj zemlji također. 9 milijardi ili 10% ukupnih izvoza od to i prehrana 150 tisuća ljudi ovisi o tome. Zahvaljujem. Ovim završavamo sa obrazloženjem glasovanja. Prekidamo do 3 sata. Hvala.